Ehm, buongiorno a tutti ehm, invito tutti i colleghi a rispettare i tempi perché siamo in gravissimo ritardo. onorevole prego minuto e eh, predsjednice rumunjske vlade drago mi je da ste danas ovdje i da je prvo rumunjsko predsjedanje na djelu a time je počelo i predsjedanje prvog trija ovog trija u kojemu sudjeluje i moja zemlja hrvatska i nadam se da ćemo dobro surađivati pogledala sam malo vaše prioritete i sigurno, i ula sam što ste govorili i sigurno da su kohezija i konvergencija vrlo vane i donoenje viegodinjeg financijskog okvira će biti vaš težak zadatak. Također mi se svia što ste spomenuli e, nejednakosti u istočnoj i zapadnoj europi sjeveru i jugu i da želite na tome raditi. nadam se da ćete u tome uspjeti jer to bi nam svima bio interes. Također, e, spominjanje e, sigurne europe je vrlo vano jer elimo i rumunjska i hrvatska i bugarska ui u schengen i nadam se da ćete na tome intenzivno raditi i da ete pomoi svima nama zajedno da uđemo u schengenski prostor da se konačno te europa sa dvije brzine e, dokine također e, ste spomenuli u vašim prioritetima e, jaku europu europu kao globalnog partnera spominjete nato naravno da je to vrlo važno međutim ono što me najviše brine to je ova zadnja vaša točka a to je točka europa zajedničkih vrijednosti o kojoj ste također govorili. moram vam postaviti nekoliko pitanja obzirom da ste čuli od dosadašnjih kolega o tome govoriti. puno je protesta na ulicama rumunjske E, govori se o vladavini prava i kaže se da je vladavina prava predmet supsidijarnosti. s time se nikako ne možemo složiti. jeste li čuli što govore građani rumunjske na ulicama? jeste li čuli što vam oni žele poručiti i jeste li vi stali u obranu vladavine prava? to je ono što je vrlo važno kako bi i vaše predsjedavanje bilo uspješno ukoliko biste na ta pitanja mogli odgovoriti. hvala vam lijepo.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 gospodine predsjedavajući rumunjska prvi put predsjeda vijećem u vrlo zahtjevnom vremenu kad se mora postići održivi dogovor oko višegodišnjeg financijskog okvira i u kojemu unija ostaje bez vrlo važne članice. to će zajedno s izborima za europski parlament odrediti blisku budućnost ove zajednice. nadam se da unutarnji problemi s kojima se rumunjska bori neće umanjiti ambicije koje su predstavljene u programu aktivnosti unija ne smije gubiti vrijeme jer dok mi preslagujemo svoju političku kartu i financije svijet ne miruje. migrantski izazovi ne mogu čekati kao ni naše pozicioniranje u svijetu koji se ubrzano mijenja. smatram iznimno važnim to što se rumunjsko predsjedništvo planira pozabaviti upravo ovim pitanjima. pitanje sigurnosti također ne smije ostati u drugom planu europa nije nesigurna ali nije više ni sigurna kao što je donedavno bila što potvrđuju učestali napadi. zaštita naših granica i naših građana mora nam biti jedan od glavnih prioriteta. E domnule președinte este o mare bucurie pentru mine să pot negocia dosare legislative cu președinția consiliului asigurată de țara mea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 gospodine predsjedniče kiria protheipurghe tis rumanjias ego tha ana fertho sto metanastevtiko jati sto idio ergo theates me to simvulio na ina anikano na analavi tis evthynes tou kathos sinkekrimena krati meli to business as usual ki arnounte na alaxoun to dublino iii pou echi metatrepsi tin elada ki tin italia se apothekes psihon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 ga pitikirja proti porge. Hram je poskak se na vlepo je do. dodi ihljazdi kao to organosa me tihata je osjebro se politiki se somada, tomkirje piinski, ai v vulgargarija, ki tikirja grapini ati Ruijaja ja na nazitišume neuzdromu s energigaz da valkanja. ali pizouti tora da teta megi